stvara probleme i takve vrste da nikad ne može doći do integracije ova dva sustava. Zašto ne bismo imali natjecanje u Europi? Zašto bismo imali neki jedinstven sovjetski sustav e, koji odlučuje e, vijeće ili komisija? Ne, to ne može funkcionirati. Moramo imati natjecanje u plaćama, u svemu. I to je ono što čini živo gospodarstvo. I to je razlog zašto, usprkos Brexitu, britansko gospodarstvo e, je jako uspješno, a europsko gospodarstvo uopće nije. Euro izgleda kao izgleda u jako lošem stanju, čak i Deutsche Bank ima poteškoće, italijanske banke su sve presušile. Dakle, sve u svemu naš sustav izgleda superioran i bilo kakav pokušaj da se svi europski sustavi u Europi učine istima izazvat će jednu stvar. E, više sovjetskog komunizma. U biti to je jako loša i opasna ideja i bojim se da Britanija ne želi imati ništa više s tim, što je još jedan dodatni razlog za nas da izađemo iz Unije. Hvala, gospođo. Prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Gospođa Grapini, izvolite, imate jedan minut. Hvala predsjedateljice, povjerenice. Ja iskreno ne razumijem stav nekih kolega ovdje. To je apsolutna zbrka. Ne želimo imati jedan sustav e, socijalne skrbi. Mi želimo poštivanje prava mobilnih radnika kada prelaze u drugu državu članicu da se njihova prava priznaju kao i lokalnim radnicima. To je nevjerojatno. Dakle, mi želimo imati jedinstveno tržište, želimo imati mobilnost radnika, ali ne želimo e, poštivati prava e, za e, davanje za nezaposlenost. Dakle, ovaj, ovo izvješće je kompromis, ja ga podržavam. Ne bismo trebali više imati situacije kao što imamo u Austriji, gdje se smanjuju E, davanja za djecu e, za strane radnike. Dakle, to je neprihvatljivo. Ako želimo e, otvorno tržište, onda moramo imati jednaku plaću za jednak rad, ali isto tako jednaka, jednake socijalne doprinose davanja. Gospodin Lenarac, mislim da ste htjeli postaviti plavi karton pitanje, dakle, gospodinu Kobrnu, dopustite samo da Samo trenutak, ću vam minut, ali ne sad, tek nakon sljedećeg govornika. Dakle, prvo gospodin Marijas, pa ćete onda vi dobiti riječ. Hvala predsjedateljice. Sustavi socijalne skrbi ovise o državama članicama, to je prva stvar. Drugo, mobilnost eh, rada i radnika, o kojoj se govori zadnjih godina, napose pitanje upućenih radnika, E, pitanje sustava koji doprinosi socijalnom dumpingu i koji je još dodatno usložnio postojeći sustav. Naime, nijedan sustav ne smije postati temeljen na doprinosima iz pograničnih zemalja. a Tako je slučaj postao u Grčkoj za 200.000 radnika, grčkih radnika koji e, dolaze iz Bugarske. Treće, ne smije biti nikakve diskriminacije za sve one koji rade legalno u državama članicama, ali istovremeno ne bi trebalo biti politike izvoza E, socijalnih davanja. Dakle, naknade za nezaposlenost podržavaju sve nezaposlene koji traže, radno, traže posao. Dakle, treba podržati one koji su u zemljama. No, jedini način da se izvozi tako što treba se ticati mirovina. Jer tu trebamo imati pravo prijenosa. Dakle, trebamo evo, vidjeti osvrnuti se na ta pitanja kao na pitanje odljeva, odljeva e, mozgova koji su dali doprinos smanjenju kvalitete socijalnog davanja. Hvala. Gospodin Lenart, izvolite. Pa evo, hvala predsjedateljica, ovo više nije toliko plavi karton, već je pitanje pridržavanja poslovnika. Jasno je da gospodin Kobarni i svi drugi iz, eh, iz FDD-a nisu došli uopće, nisu potrudili doći na početku ove rasprave i mislim da je malo nepravedno da nakon što se Fiona spava, doručkovao i ovdje se nacrtao i onda još uvijek dobije pravo na riječ. Dakle, ne razumijem kako to funkcionira. Ako eh, vam je stvarno stalo do rasprave, onda dođete na vrijeme, ako ne dođete na vrijeme, onda mislim izvolite Ostanite tiho. I'm a very fair ja sam jako pravna predsjedateljica, tako da smatram da osobe koje su na popisu govornika, ako dođu e, i stignu na vrijeme, da imaju pravo na riječ, ali uvjeren sam, e, razumijem što ste htjeli, ali pretpostavljam da će gospodin Kobrn e, buduće staviti na vrijeme svoj bodnik. Hvala. Sljedeća je gospođa Miranda, izvolite. Hvala predsjedateljice. Povjerenica, ova rasprava me doista jako brine. Naime, kontinuitet i poštovanje e, prava radnika i radnica, izbjegavanje prijevare, nelojalne konkurencije, nepoštivanje prava i pravne sigurnosti. Evo ja ću vam navesti određeni broj e, primjera mobilnost za galičane. Dakle, to su e, migranti ti, odnosno mornari koji su plaćali, uplaćivali u Norveškoj, koji još uvijek čekaju svoje, e, svoje naknade. Dugo čekaju to. Galicija na sjeveru Portugala i prelaze iz zemlje u zemlju. Imamo različite situacije, tu su migranti koji su se vraćaju iz država članica kao što su Švicarska i njima se ne priznaju njihove e, bolesti ili određena socijalna prava. Mobilnost radnika u mojoj zemlji znači emigrirati. Inzistira na tome povjerenice. Dakle, puno je tu bilo parlamentarnih pitanja koji se tiču tog problema pitanja koja su postavljena, dakle treba raditi kako bi se moglo iskoristiti jednakost. gornica prekinuta. Hvala gospodine Pimiento Lopez, izvolite. Hvala. Ovo je predlog koji neki pokušavaju blokirati omogućuje da se ostvari napredak eh, glede zaštite prava radnika, no ta koordinacija to jasno treba reći, bit će omogućena samo ako budemo imali javnu, univerzalnu i solidarnu dimenziju socijalne sigurnosti sa redistribucijom, pravednom redistribucijom nakon cijelog životnog vijeka. To će tako funkcionirati, ali to komisija ne želi napraviti s usvajanjem e, paneuropskog fonda, mirovinskog fonda prije nekoliko tjedana koji omogućava privatizaciju socijalnog osiguranja. Tu se vidi da se želi poveća, povisiti e, starost za starostna dob za odlazak u mirovinu kao što pokazuje e, jedna studija naručena od strane udruge poslodavaca u Portugalu. Dakle, tu vidimo da samo stvarajući radna mjesta i povećavajući plaće se može zajamčiti održivost sustava socijalne skrbi. Dakle, na taj način prava radnika i socijalna prava mogu se poboljšati. Hvala. Hvala vam. Ovim smo zaključili popis govornika. A sada predajem riječ povjerenici Tyson. Izvolite, gospođo Tyson. Hvala. predsjedateljice. Uvaženi zastupnici, dopustite da vam zahvalim na ovoj zanimljivoj i živoj raspravi glede ove jako važne teme. Predložili smo modernizaciju pravila koordinacije socijalne sigurnosti skrbi prije dvije pol godine pokrenuli smo tu inicijativu kako bismo očuvali socijalnu skrb sve većih skupina mobilnih građana. U kontekstu sve veće mobilnosti i velikih demografskih promjena postojeća pravila moraju biti ažurirana kako bismo na adekvatan način zaštitili prava radnika. Sloboda kretanja radnika postoji samo ukoliko mobilni radnici očuvaju svoju socijalnu zaštitu, socijalnu skrb. Modernizacija će omogućiti nacionalnim upravama da raspolažu boljim e, instrumentima za borbu protiv prijevare. Građani i poslodavci će e, imati koristi od rokova koje smo uveli za nacionalna tijela koja se brinu time, a također sam spomenula i pravnu sigurnost koju dugujemo svojim građanima, radnicima i poslovnim subjektima koji e, koriste slobodu kretanja. Ovo su sve razlozi iz kojih e, ne možemo dopustiti da odgađati modernizaciju ovog sustava i komisija, dragi zastupnici, računa na parlament kako bi usvojio stav u prvom čitanju i kako bismo pokazali našim e, građanima, poslovnim subjektima da nam je stalo do njihovih prava i do funkcionalnog funkcionalnog unutarnjeg tržišta jer koordinacija sustava socijalne skrbi od ključnog je značaja za slobodu kretanja a slobodu, sloboda kretanja radnika e, je od ključnog značaja za e, naše tržište. Uvjerena sam da će ovaj parlament pokazati europljanima i do samog zadnjeg dana svog mandata da njihova prava e, su važna. Pokazujemo na ovaj način i europskim e, poslovnim subjektima da razumijemo njihova prava i prava malih srednjih poduzeća i da Europa može ostvariti zacrtane ciljeve. I ako mi dopustite predsjedavajuća, da iskoristim još jednu dodatnu minutu, želim reći da je ovo moj zadnji nastup e, na raspravi u ovom parlamentu i Želim reći da je suradnja između komisije i eurozastupnika, osobito zastupnika članova odbora EMPL, uvijek je bila izvrsna. Mislim da smo mogli puno toga napraviti zajedno i hvala vam na svim dosadašnjim ostvarenjima i želim vam eh, sve najbolje. Hvala. And... Hvala, gospođo Tyson. Uvjeren sam e, da vas e, zastupnici iz odbora EMPL poznaju bolje, ali ja vam svoje vlastito ime želim reći, zahvaliti hvala na suradnji i na odazivu na pozive i što ste uvijek imali e, najbolji interes naših građana uvijek na prvom mjestu. Dakle, hvala vam na dosadašnjem radu i želim puno uspjeha u daljem radu. Sada, gospodin Balas, izvjestitelj ima riječ na dvije minute. Hvala. Evo, povjerenice, s obzirom da se ovdje radi o vašem zadnjem nastupu, želim vam reći da ja, kojem je jako stalo do sukupljavanja između ljevice i desnice, e, pokazali ste mi da e, ljudi sa desnice mogu biti često, e, ponekad znatno progresivniji od ljevičara. Hvala vam na tome. Znate što je Gandhi govorio? Naime, mi mislimo da je neprijatelj mržnja, a u biti neprijatelj je straha. A ja sam jutro čuo puno straha u izlaganjima kolega. Puno straha koji nas dovodi da izgovaramo ovo koje šta. Kada se govori da šest mjeseci izvoza stečenog e, nakon 20-godišnjeg rada, da je šest mjeseci izvoza e, prava je poklon nekima sa istoka. Kada znamo da studije iz Europskog parlamenta pokazuju da sa šest mjeseci izvoza davanja e, lakše naći posao nego sa e, izvozom davanja, e, a ljudi se ovdje E, protive tome. Kada čujem ljude sa sjevera i, zapada Europe da ne govore jednu jedinu riječ o velikim poduzećima koja organiziraju socijalni dumping, jer ne organiziraju socijalni dumping e, radnici sa istoka, već ova velika poduzeća koja zapošljavaju, a ne kažete ništa protiv njih, jedan, jednu jedinu riječ, ne želite ni jednom riječju da ih prinudite da zajamče kvalitetnu zaštitu za sve te radnike. Dakle, da, vidim da je strah, strah od tih velikih multinacionalnih kompanija e, koje, s kojima se ne usudite sada suočiti, to je to je taj strah koji progovara i to je žalosno. Žalosno je kada se govori najprije o svojoj zemlji, a ne o svim europskim radnicima i na su sreću pa imamo Dakle, kako možemo govoriti samo o interesima svoj, u svojoj zemlji zato što imamo e, europske izbore, a da se ne interesiramo za sve radnike koji imaju zajednički interes i koji se bore protiv tih velikih multinacionalnih poduzeća za koje znamo da su da suprotstavljaju radnike iz jednih zemalja i drugih kako bi ih iskoristili na najbolji mogući način. Dakle, da, evo ja ovdje upućujem apel svim progresivnim snagama u ovom parlamentu, svim onima koji smatraju da Europa može biti sinonim napretka u biti, koji smatraju da Europa ima smisla samo ako će ponuditi napredak svim građanima bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost e, onima koji misle da je to ono što predstavlja Europu dakle njima upućujemo ovaj apel ne, ne tvrdim da je ovaj tekst savršen da sve rješava ali ovaj tekst je znak jedinstva napretka i mirnih odnosa između radnika borbe protiv nelojalne konkurencije koju se želi ovdje uspostaviti dakle sve u svemu učiniti da Europa i napredak budu riječi koje imaju smisla i koje idu zajedno Hvala izvjestelju. Evo kad bismo mogli samo zamijeniti riječ strah s riječju nada. S obzirom da sam poetski raspoložen, imam vremena, ponovit ću ono što je rekao Seamus Heaney, irski pjesnik. Sea change on the far side of revenge. Believe that a farther shore is reachable from here. Believe in miracles and cures and healing wells. And with those thoughts I will now suspend the house Sada ćemo napraviti kratku stanku prije sljedeće rasprave koja će sticati budućnosti Europi i nadam se da će sadržati puno nade jer imamo premijera Latvije gospodina Karinša. Hvala.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 Today is possible to start immediately. Everybody knows our... Evo danas možemo odmah početi s radom. Svi dobro poznajete našeg eh, bivšeg kolegu iz parlamenta, predsjednika vlade Latvije. Hvala što si, Kristijaniš, danas se odazvao na ovu važnu raspravu o budućnosti Europske unije. Danas si ovdje u parlamentu, u svom domu. Jako dobro poznaješ parlament i rasprava će biti vrlo jednostavno s tobom, jako dobro si upoznat sa stavom Europskog parlamenta, značaj Europskog parlamenta, dobro poznaješ predsjednika Europske komisije, potpredsjednika komisije. Hvala vam svima što ste se odazvali. Kao što znate, mi želimo da Europski parlament bude u samom središtu političke rasprave u budućnosti Europske unije. Ti si počasni član ovog parlamenta. I odmah ti predajem riječ. hvala. Otvaram i pribilježavanje elektroničkim putem za spontano javljanje za riječ i zaključit ću prijave nakon izlaganja premijera Karenša. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs Dragi predsjedniče Tajani, dragi predsjedniče Juncker, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, prijatelji. Dopustite najprije da kažem koliko je zadovoljstvo obrati vam se na ovu jako važnu temu, dakle, budućnost Europe. Kao što jako dobro znate, skoro već deset godina radio sam u Europskom parlamentu kao zastupnik i uspio sam u tom razdoblju naučiti nekoliko stvari. Man muss mindestens auf drei Sprachen E, dobro je što se možemo ovako sporazumiti e, jer je e, sada evo došlo vrijeme upravo za razne jezike. Kada dođete raditi ovdje morate razumjeti i moći govoriti barem tri jezika. S francuskim je malo puno, s francuskim je puno teže, dakle uspijevam razumjeti, ali teško mi je govoriti na francuskom, no nastavit ću na engleskom. Evo ga, to je četvrti jezik. Evo, došli smo do kraja mandata i budući izbori su vrijeme razmišljanja. No, prije no, krenemo dalje, htio bih se osvrnuti malo na povijest i dati jasan kontekst. Dakle, Latvija, Europa. Što je to što povezuje međusobno europljane? Doista kad se o tome želi razmisliti, onda je to zajednička povijest od stare Grčke i Rima, kršćanstvo do današnje Europe i to kršćanstvo e, zadnje zidne kršćanstva su bile na Baltiku koje još nisu bile dio ove zajedničke kulturne vjerske baštine. Dakle, tek e, na prelazu 12. 13. stoljeća papa u Rimu je odobrio križarski rat eh, protiv eh, nekršćana na Baltiku. I od tad je naša zemlja prošla kroz sve kulturne promjene, razvoj, nemire kroz koje je prošao i ostatak Europe. Bila renesansa, reforma, prosvjetiteljstvo. Danas je naša zemlja prvenstveno luteranska, imamo jak kao katoličanstvo na jugu i jugoistoku. Mi sebe kroz svoju povijest doživljavamo kao pragmatične, strpljive ljude, volimo racionalno razmišljati i poštujemo zakon i pravila. U zemlji imamo jako kreativnost i osobno poduzetništvo koje je uvijek bilo prisutno. Sad već stotinama godina nakon usvajanja kršćanstva naša zemlja suočena je bila sa raznim e, vojnim i političkim e, prevratima. S vremena je to dolazilo iz Njemačke, ponekad iz Poljske, ponekad iz Švedske, ponekad iz Rusije. I svo to vrijeme mi smo čuvali svoj identitet, jezik i kulturu. I tek krajem Prvog svjetskog rata 1918. smo konačno proglasili neovisnost. Trebalo je su nam još dvije godine da taj rat e, neovisnosti nas riješi preostalih ruskih i njemačkih vojnika koji su tu tada još bili. Što tiče osobne povijesti, evo moj otac i djed su, moj djed je bio u carskoj ruskoj vojsci, ka, zatim je postao bolševik koji se borio protiv revolucije, prot, e, protiv cara i kada je čuo da je naša zemlja proglasila neovisnost, vratio se doma i postao borac za neovisnost. I to je tipična tadašnja priča. Naša se zemlja u međuratnom razdoblju razvila i onda je došao drugi svjetski rat koji je nanio veliku štetu u Europi i tu ja nastupam ja sam sin izbjeglica. Ratnih izbjeglica. Moji roditelji koji su bili djeca 44. Mama imala osam, tata 14. Pobjegli su malim e, barkama iz Latvije u Švedsku. Dakle, 5000 Latvijaca je došlo u Švedsku, a 2000... E, i to sve pred e, sovjetskom vojskom koja je po drugi put došla i razarala zemlju. 200 tisuća ih je otišlo u, e, u Njemačku. Moje, moji roditelji su dakle došli u e, Švedsku, zatim e, u Ameriku. Prvi put sam došao u Latviju 1984. kada sam bio u srednjoj školi, u zadnjoj izbjegličkoj školi, latvijskoj izbjegličkoj srednjoj školi koja je postojala u Münsteru u Njemačkoj. Da sam prvi put kročio na tlo Latvije. To je bio drugačiji svijet, drugačija zemlja. Sve je bilo sivo, ljudi se nisu smješili na ulici, svugdje su bili sovjetski vojnici koji su bili na dopustu, sve prisutni. Vidjelo se apsolutno nedostatak ulaganja u infrastrukturu, bilo se radi o zgradama, cestama, mostovima, vidjelo se kako se zemlja raspada kako je solidarnost nastupila krajem 80-ih u Poljskoj i srušen Berlinski zid 89. Došlo je do promjene našoj zemlji. Mi smo konačno ponovno došli do neovisnosti 1991. I u jako kratkom razdoblju razvili smo demokratske institucije, slobodno poduzetništvo, bankovni sustav, tržišno gospodarstvo skoro od ništice smo pošli. 2004. dakle samo 14 godina nakon što smo došli do neovisnosti pridružili smo se Europskoj uniji i NATO-u. U par tjedana kroz par tjedana proslavit ćemo 15 godina od našeg e, ulaska u Europsku uniju i mogu reći u ime svoje zemlje da nismo zažalili jedan jedini dan od kako smo se pridružili Uniji. So what, what is, what is the EU? A što je ta unija? Najprije moramo naglasiti da se tu radi o uniji vrijednosti. Sloboda, demokracija, vladavine prava. Kako se kroz povijest rješavaju nesuglasice u Europi? Vojnicima, oružjem, puškama, tenkovima, uništenjem. A kako to danas radimo? Napornim raspravima, diskusijama, glasanjem, ali je to i bolje od onoga što se ranije radilo. Europska unija jest također i gospodarski razvoj, a u samoj srži toga svega je jedinstveno tržište. Otvaranjem granica stvorili smo jedno od najvećih tržišta na svijetu, preko 500 milijuna ljudi. To je u grubo ekvivalenta Sjednjih američkih država koju se smatra najvećim, najjačim svjetskim gospodarstvom. No, nije sve savršeno u Europskoj uniji. Svi mi političari znamo da postoji puno antieuropskih eh, nastrojenosti. Političari nude simplistička rješenja jako složenim pitanjima. Često ih nazivamo populistima. No, moja poruka ovdje jest da se ne treba boriti protiv populista. To je beskorisno. Treba pokušati razumjeti zašto ljudi slušaju populiste, zašto su ljudi nezadovoljni. Dakle, zašto su ljudi nezadovoljni? Što se to dogodilo? Vratimo se 10 godina natrag, 2008-2009. Banka je propala u Sjednjavajućim državama. Dobro, svako malo se to desi. Ali to je izazvalo lančanu reakciju bankovnih kriza u svijetu, a napose u Europi, što je izazvalo gospodarsku krizu najveću od velike depresije. BDP moje zemlje izgubio je skoro četvrtinu svoje vrijednosti, najveći pad i druge zemlje su izgubljene vrijednosti, ali možda ne toliko. I kako smo izlazili iz te gospodarske krize, što se dogodilo prije par godina? Migracijska kriza. Nemir na Bliskom istoku koji je započeo kao mirne revolucije koje se pretvorilo u krvave revolucije i onda je došlo do navale migranata izbjeglica. I rezultat toga svega jest e, ono što možemo nazvati političkom krizom, jer ljudi gube povjerenje u sustav i vjeru u njega. To je nešto se može razumjeti. Moramo im pomoći da povrate tu vjeru. Dakle, kada razmišljamo o glasačima, evo, treba vidjeti koje su njihove glavne brige. Ja mislim da su četiri. Zaposlenje, kvaliteta života, povezano uz migraciju, okoliš i sigurno okruženje. U govoru o budućnosti Europe moramo se baviti ovim četirima temama. Dakle, kada govorimo o radnim mjestima, što s njima? Europska unija ima mehanizam kojim će potaknuti zapošljavanje i to je ono što se naziva jednostavnim riječima jedinstveno tržište. Sjećam se jedne priče iz djetinjstva otac ima tri sine, da štap jednom sinu, kaže mu slomi ovaj štap. Onda da drugi štap sinu, kaže mu slomi ga i on ga slomi. Pa, koja je poteškoća? Ne, ovo nije teško. I e onda mu je dao čitav e, snop e, tih, tog pruća i rekao mu slomi to. I prvi brat nije mogao, drugi brat nije mogao i treći brat nije mogao. Pouka jest kad si sam, možete se lako slomiti, poput štapa pruta a kada ste složni zajedno, onda ste moćni. I to je ljepota jedinstvenog tržišta. E sad, pred jedinstvenim tržištima su izazovi koje dolaze izvana. Imamo nadolazeću Kinu koja sve više jača i upravu u Americi koja e, smatra da e, je zadužena za organizaciju svjetske trgovine i poslovanja. Što je s Kinom? Dakle, to je zemlja koja ne, e, otvoreno subvencionira svoju industriju i koji nastupaju na europskom tržištu e, na nepravednim temeljima. Istovremeno, europsko tržište nema jednak pristup kineskom tržištu. Dakle, koji je odgovor koji se tu može pružiti? Ja smatram da je odgovor nepravednom tržišnom natjecanju nije protekcionizam. Mi ne možemo nastupati kao kinezi. Mi ne možemo postati kao kinezi, već trebamo tražiti da kinezi postanu više kao mi glede otvaranja i trebaju otvoriti svoje tržište. Mi imamo puno utjecaja zajedno ali to trebamo iskoristiti, ali ne kao oni štapići koji e, pojedinačno ne predstavljaju ništa, ali kao snop možemo mijenjati stvari. Unutar Europske unije dalje imamo prepreke. A to je povezano sa unutarnjim preprekama koje su povezane uz jedinstveno tržište. To se tiče i digitalnog sektora i sektora usluga. Pitam sebi, pitam vas, zašto najveća internetska poduzeća dolaze iz SAD-a? Zašto nisu europska poduzeća? Odgovor je jasan. SAD ima e, dolar na cijelom području ima federalnu vladu i federalni proračun i nula prepreka između federalnih država. Dakle, oni imaju doista jedinstveno tržište, a mi imamo prevelike prepreke. Dakle, ako želimo imati te nacionalne šampione, ne mislim da bismo trebali podvrgavati svoje e, tržište kako bismo e, stvarali te nacionalne e, šampione. Mislim da trebamo e, uništiti te prepreke, maknuti prepreke kako bi se stvorili ti nacionalni šampioni koji bi mogli preuzeti, prevladati Europu, SAD i Kinu. Jedan od ugalnih kamena ovog jedinstvenog tržišta je financijski sustav banke. Prije deset godina najveća prijetnja bankama bila je likvidnost Stvorili smo tada bankovnu uniju kako bismo spostarali da središnja banka nadzire sve najveće banke kako bi ih u... kako bismo bili sigurniji da će banke biti tu sutra. Svijet se u ovih 10 godina promijenio, likvidnost više nije glavni problem. Novi problem se pojavio, a to je terorizam u Europi i financiranje terorizma. A kako se to događa? Često ilegalnim e, fondovima koji se kreću kroz bank, europski bankovni sustav. Dakle, kako napredujemo po pitanju borbi protiv e, pranja novca? U ovom domu sam bio suizvjestitelj na zadnje dvije direktive o borbi protiv, e, protiv pranja novca sa gospođom s Argentini. Dakle, zakonodavstvo protiv pranja novca, AML takozvani, e, bavi se dakle o analizom e, rizika. Dakle, na našem istoku imamo veliko gospodarstvo, rusko gospodarstvo i zadnjih 20 godina novci iz Rusije su htjeli izaći iz te zemlje. Zašto? Zato što je Europa sigurna. Europa ima vladavnu prava, nitko vam neće oduzeti vaše, vaše novce bez sud, sudske intervencije. Dakle, neki od tog novca dolazi, većina od tog novca dolazi u Europu, neki je čist, neki nije, manjina ali oni koji pristaju da rade s kriminalcima, dakle ne govorimo ovdje o onima koji žele optimizirati e, povrat e, e, govorimo ovdje o kriminalcima koji prebacuju u Europu milijune eura. Oni su poput kobaca i traže slabe karike. U ovoj zemlji se može napraviti ovo, u onoj se može ono, u trećoj se može to. I naša zemlja je bila dio tog lanca, nije bila sama. Dakle, pranje novca je europski problem. Od kako sam postao predsjednik vlade, nemam, nemam vremena da čekamo da svi ujedinimo, dakle da se dogovorimo oko zajedničkih pravila. Tako da ja sam počeo čistiti svoj dom. Imaćemo najčišći, najotporniji bankovni sustav u Europi. I ako treba, Latvija će vam kroz koju godinu moći svima reći kako treba početi svoj dom. Ali to je isto kao borba protiv e, štakora. Dakle, mogu se postarati da u mojoj kući ne bude štakora, i, ali šta je sa susjedima? Dakle, kriminalci su možda otišli iz Latvije sada, ali su, nažalost, uvjeren sam, e, ostali u Europi, nisu je napustili. Dakle, moramo cijelo susjedstvo početiti, a to znači moramo imati AML sustav koji mora biti centraliziran, isto kao i bonitetni sustav mora biti jak i važan korak naprijed. To se mora napraviti. Još jedna briga, briga e, jesu glasači i migracija i naš, na, naša kvaliteta života. Po tom pitanju nema jednostavnih odgovora i ne mislim da itko može pružiti jasne odgovore. Istina je da je Europa divno odredište za život, za rad. Imamo vrsta gospodarstva, demokracije, vladavinu prava, individualne slobode i brojni naši susjedi time ne raspolažu i što su jače autokracije okolo, veći će biti pritisak ljudi koji žele doći u Europsku uniju. To neće, se neće smanjivati. Dakle, moramo se naučiti nositi s tim. Moja zemlja je isto tako imala iskustvo s imigracijom. E, tijekom 50 godina sovjetske okupacije više od 700 tisuća ljudi migranata došlo je u našu zemlju. To je jedna trećina našeg stanovništva. Nas ima samo 2 milijuna. 700 tisuća ih je došlo. Naša vlast nije imala šta za reći po tom pitanju jer nismo imali vlast. E, Moskva je donosila odluke, sve odluke. Nije bilo nikakvog sustava suodlučivanja, niti smo mogli davati mišljenje. Dakle, nakon što smo povratili na ovisnost, kako smo se nosili s tim? S, jednim, s jednom riječju i integracija. Treba raditi s ljudima, treba raditi na obrazovnom sustavu, treba dovesti ljude, uključiti ih u svoju kulturu, uvesti imigrante u svoju kulturu. To je način na koji se ide naprijed. To ne možemo zaustaviti ljude koji žele ući u Europi U Europu. Mi smo destinacija koju ljudi preferiraju, ali možemo ih integrirati, možemo učiniti nešto kako bismo ublažili te tokove. I jasan odgovor tome svemu jesu vanjske granice Frontex. To je divan program koji treba ojačati. Jer ako možemo pokazati glasačima da držimo pod kontrolom vanjske granice, onda možemo imati slobodne unutarnje granice i više nećemo imati situaciju od prije par godina kada unutar Schengena, sjećate se da smo išli stalno između Strasbura i Njemačke, oni koji su tamo išli u E, bili u hotelu da su, da, je most, da su mostovi bili zatvoreni ili da su provjeravali svako auto. Dakle, to nije način. Dakle, moramo imati unutarnje tržište koje će biti otvoreno, jedinstveno tržište da koje će funkcionirati, ali znači da moramo imati čvrste vanjske granice. Moramo financirati izbjegličke kampove, to je neizbježno. Moramo financirati razvoj gospodarstava i vladavnu pravo u trećim zemljama. To je isto tako neizbježno. I moramo raditi na integraciji. Europa je unija 28, još uvijek 28 suverenih država sa nacionalnim identitetima i jako je važno da očuvamo nacionalne identitete, kulture i jezike i mi to radimo kroz integraciju onih koji ulaze. Oni koji dolaze trebaju se prilagoditi našim zemljama jer tako stvari funkcioniraju u svijetu i na tome se treba raditi. Ako pokažemo da možemo kontrolirati vanjske granice i da možemo integrirati e, pridošlice, onda ćemo svi biti puno pušteniji oko ovoga svega. Treće pitanje, okoliš. Klimatske promjene. Evo, neću ulaziti u srž toga svega, ali one su tu. E, nafta, ugljen, e, gore i vidimo da imamo e, veliku štetu od toga. Dakle, moramo povećati e, nove izvore energije. No imamo problem jer sve države članice nemaju isti energetski miks. Moja zemlja je upravo iza Švedske, dakle mi smo skoro došli do 40% obnovljivih izvora energije, dakle mi smo znatno ispred, ali nisu svi u toj situaciji. Neke zemlje su jako ovisne o ugljenu i ne možemo samo tako poželjeti da nestanu fosilna goriva. Neko treba platiti tu tranziciju, dakle treba nam malo vremena za to. E sad, bez obzira na to kako brzo želimo napredovati. Jednu strukturnu promjenu moramo napraviti kako bi te promjene bile brže. A evo, ja sam sve se vrti oko jedinstvenog tržišta. Dakle, moramo imati otvoreno tržište energije, konkurenciju. Moramo imati konkurenciju za obnovljive energije. Evo jedan primjer, tržište električne energije. Mnoge države su regulirale e, tržište E, cijena električne energije. Dakle, potrošači, bez obzira koji je dan, jutro, podne, veče, e, more, imaju ist, zajamčenu istu cijenu. Dakle, niko više nije motiviran e, kad će uključiti perilicu ili bilo šta i kad je ugasti. Dakle, dobro. Ali u, na onim tržištima gdje imate konkurenciju, onda će cijena ovisiti o danu i trenutku dana. I dakle, kada imate udarne sate, onda eh, skupe sate, onda onda ćete biti motivirani da smanjite temperaturu svog eh, hladnjaka jedan ili dva stupnja. Ako to milijuni ljudi naprave, onda će se ostvariti rezultat. Ako imate deregulirana pravila, onda ćete imati, treba, trebate imati deregulirano tržište. Treba tržišno natjecanje imati svugdje. Četvrto, sigurnost eh, a to je riječ koja znači različite stvari različitim europljanima. Kada u Europi razmišljamo o sigurnosti, europljani misle na nekontroliranu imigraciju, terorizam i to je još jedna prijetnja koje se ljudi boje. Na zapadu Europi možda je da je veća prijetnja sada neuređeni Brexit, ne samo u trgovini, nego i miru u Sjevernoj Irskoj. I to je doista veliki izvor zabrinutosti. Ja sam iz Latvije i kada moji sugrađani razmišljaju o sigurnosti, misle prije svega na Rusiju. Rusija je istočni susjed cijele Europe i ima vladu koja ima jednu politiku. Dakle, ona je uvjerena i to je u njihovim političkim dokumentima da je okružena neprijateljima i da je stalno pod napadom. To je njihovo uvjerenje. Kako se oni tome suprotstavljaju? slabeći vlastite neprijatelje. Sada je u Europi najveća prijetnja koju predstavlja Rusija ne vojne prirode, to jest velika, ali ne najveća prijetnja, mi imamo također NATO, ali najveća je prijetnja pogrešnih ili čak lažnih informacija. Mi živimo u svijetu ovih krasnih uređaja koje imamo svi u džepovima ili na stolovima i kao i mnogi ja sam prije više godina vidio, e, mislio da je informacijsko doba neograničeni pristup e, informacijama i da možete na internetu svašta naći dobroga i kvalitetnoga, ali isto tako društvene mreže su sjajan način za trenutačno širenje laži i dezinformacija i kako ljudi sve više odustaju od e, čitanja masovnih medija i obrazovanih novinara koji imaju neku etiku i provjeravaju izvore. Dakle, što više ljudi primaju e, informacije iz društvenih mreža, moramo onda u skladu s time promisliti o odgovornosti takvih platformi, o odgovornosti pružatelja usluga na internetu za sadržaj koji se njima širi. To je skliski sklizak teren jer tu moramo naći granicu između zaštite i cenzure. Kao latvijac nikad neću podržati cenzuru iz povijesnog iskustva, ali moramo tu granicu prepoznati zato jer nas time napadaju i suprotstavljaju nas jedne drugima. Ili razmislite o raspravi o cijepljenju. Odakle je došao taj argument da cijepljenje vodi autizmu? To možete pripisati Rusima. Uvjerenje da se ne treba cijepiti zapravo je dovelo do ozbiljnih posljedica u Europi. Ili rasprava o imigraciji, iza toga također stoji Rusija. Ili Brexit, i Rusi su to snažno prisutni. Dakle, imamo tu e, prijetnju i tu tvrdnju da je George e, Soros e, grozna osoba i da na neki način ugrožava naš način života i to sve dolazi iz jednog jedinog izvora. I ako to ne prihvatimo kao činjenicu, ne možemo se s time nositi. No kada je riječ o sigurnosti svojnog stajališta, moja zemlja ulaže 2% svojeg BDP-a u vojsku. Mi smo članice NATO-a i smatramo da svi to trebaju učiniti. No, vojni aspekt je samo jedan dio jednadžbe, a drugi jednak e, važan dio jednadžbe je e, suzbijanje širenja lažnih informacija i tu moramo razmotriti uvođenje zakonodavstva. Na kraju ja ne bih bio latvijaca da ne spomenem e, neke stvari u vezi sa VFO-om, višegodišnjim financijskom okvirom, dakle sedmogodišnjim proračunom s kojim se svi nastojimo nositi potpuno se slažem kao i parlament da trebamo ulagati više u istraživanje i razvoj u Europi i u mlade koji će stvoriti nova radna mjesta, novo bogatstvo i nov rast u budućnosti. To je izuzetno važno. No, jednako je važno da ulažući u istraživanje i razvoj. Ne činimo to u e, samo nekoliko odabranih zemalja, nego u čitavoj Europi. Zašto? Jer pametnih umova ima svugdje u Europi i svugdje u Europi trebamo rast. Ako mislite da se izvrsnost treba usredotočiti samo u neke zemlje, onda si činimo medvjeđu uslugu. Da, podržavam istraživanje razvoja, ali to mora biti raspodijeljeno po čitavoj Europi. To je jako važno. Zatim kohezija. Kohezija je i dalje važna, ali moramo biti pametni, odnosno moramo pomoći ka e, konvergenciji prema gore i slabijih regija. I na kraju, ali ne i najmanje važni, poljoprivrednice u Europi. Kada se razmatrao na početku europski proračun, on je se uglavnom bio poljoprivredom, to je još uvijek važno, ali nije tu samo poljoprivreda. No tu trebamo također ispraviti jednu povijesnu nepravdu. Svi poljoprivrednici u Europi se natječu na istom tržištu, europskom tržištu i tu dobivaju tržišnu cijenu. Mi izravnim plaćama e, subvencioniramo poljoprivrednike u Europi, ali tu postoji kvaka. To ne činimo na jednak način, čak ni blizu toga. A tri zemlje koje su na dnu te ljestvice su tri baltičke zemlje, odnosno Latvija, Litva i Estonija i to iz matematičkih razloga koji vuku korijene iz 90. godina prošlog stoljeća. Naši poljoprivrednici se natječu sa svima ostalima, a jedin način na koji to mogu učiniti jest na štetu vlastite dobrobiti. Dakle, oni su prisiljeni biti siromašnima kako bi se natjecali na istom tržištu. I e, Mislim da ne bi trebalo subvencionirati nikoga, ali to nećemo ostvariti u sljedećih